επανάληψη συνεδρίασης. Nastavljamo sa sjednicom. E, za zapisnik pro, jučerašnje sjednice kao i odobreni dokumenti su podijeljeni. Imali komentara? Nema. Onda smatramo da je zapisnik usvojen, odnosno odobren. E, Klub ECR je također tražio promjenu u parlamentarnu